izglasavanje nepovjerenja komisiji. Ja sam vam o tome informirao e, da je jedna, jedan niz zastupnika povukao svoje potpise sa ovog zahtjeva. Tu informaciju možete naći i na web stranici plenarnog zasjedanja. E, kako e, više nema podrške od strane jedne desetine zastupnika ovom zahtjevu, ovaj postupak je time okončan. Gospodine Schaffhauser, želite li nešto reći u vezi sa ovim? Kada govorimo o ovoj temi, predani su potpisi. Dakle, poštovali smo redovni postupak, u jednom trenutku došlo je do povlačenja, međutim mi smo zapravo u situaciji pravnog vakuma. Ja bih stoga želio znati kakva je praksa do sada i Zbog čega je došlo do problema, mislim da formalno gledano, formalno pravno gledano, sve je bilo u redu, usprkos ovom povlačenju. Mene stoga zanima zbog čega ste odlučili povući ovaj prijedlog koji se tiče disruptora endokrinološkog sustava. Naime, rezolucija nema obvezujući karakter. Nadam se da naš Europski parlament nije pod nekakvim utjecajem kada se radi o tom pitanju. Äh, absoluten Überprüfung der Mi smo äh, apsolutno provjerili sve äh, propise. zastupnik može povući svoj potpis. Ako je zastupnik povukao svoj potpis, onda se zahtjev povlači osim ako neki drugi zastupnik umjesto ovog povučenog ne da svoj potpis na taj zahtjev. Kako u ovom slučaju e, na kraju nismo imali jednu desetinu e, zastupnika koji podržavaju ovaj zahtjev, e, zahtjev je morao biti povučen, o tome smo obavijestili parlament i bilo je na vrijeme moguće nadomjestiti povučene potpise